pozdraviti predsjednika Republike Portugala, Anibal Cavaco Silva. Dobrodošli predsjedniče u Europskom parlamentu. Moje dame i gospodo, imamo neobičnu situaciju da imamo dvije osobe koje su sudjelovale u velikoj mjeri u tome da su dovele Portugal u zajednicu Europske unije i e, koji su imali veliki utjecaj na integraciju te zemlje u Europskoj uniji. Te dvije osobe su sada ovdje prisutne u drugačijim svojstvima nego nekoć. Anibal Cavaco Silvo je tada bio predsjednik vlade Portugala, a José Manuel Barroso je bio kao prvo državni tajnik, a kasnije ministar vanjskih poslova, te isto kasnije e, kao sljedbenik e, premijer Portugala. No, Obje osobe su bili od ključne važnosti u tijekom procesa integracije te zemlje i stoga je sigurno vam sada veliko zadovoljstvo što se u drugačijim trenutno dužnostima ponovo nalazite ovdje u našem domu. Srdečno dobrodošli Anibal Cavaco Silva, e, predsjedniče Portugala, srdečno dobrodošao gospodine Barozo, predsjednik komisije. I sada ću odmah predati riječi, riječ predsjedniku Anibal Cavaco Silvi, izvolite. do Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, predsjedniče Europske komisije, dame i gospodo, zastupnici Europskog parlamenta. Zahvalio bih vam se na pozivu koji sam primio kako bih vam se obratio. Imam duboko poštovanje prema Europskom parlamentu, prema njegovoj ulozi u srcu Europske unije. Kao što sam već rekao pred ovom institucijom u rujnu 2007. godine, dobro sam upoznat sa radom i doprinosom Europskog parlamenta te njegovim radom na europskim integracijama. Neću zaboraviti snažnu i poštenu podršku koju sam ja zaprimio kada sam bio premijer i tijekom mjeseci kada sam predvodio prvo portugalsko predsjedništvo vijećem 1992. godine. Sa velikim zadovoljstvom pratim kako se Europski parlament razvija od Maastrichta, Lizabonski ugovor uvelike velike konsolidirao ulogu parlamenta kao suzakonodavca jednakog vijeću I ovime je Europa dala e, demokratski legitimitet odlukama koje se donose i produbila se europska građanska kultura. Volio bih podijeliti s vama nekoliko misli o trenutnoj situaciji, budući da smo suočeni sa krizom u ovom razdoblju našeg europskog projekta. U proteklim desetljećima Europska unija postala jedan pravi e, politički model kako za nas, tako i za cijeli svijet. Uklonili smo granice, uspostavili slobodu kretanja ljudi, znanja, kulture. Uspostavili smo i jedinstveno tržište. Dakle, najveći gospodarski blok u cijelom svijetu. Uspostavili smo i jedinstvenu valutu. Isto tako osnažili smo osjećaj zajedništva unutar europske zajednice. Međutim, nažalost, ne možemo e, inspiracije i postignuća naših osnivača uzimati zdravo za gotovo. Gospodarski rast u Europi je slab i neke zemlje su u recesiji. Nezaposlenost je jedna dramatična stvarnost i to su dva glavna izazova s kojima smo trenutno suočeni i za koja još uvijek nismo pronašli učinkovite odgovore. Ne bi trebalo biti iznenađujuće da u trenutnim okolnostima postoji sve veći jaz između onih koji u Europi donose odluke i njenih građana. Prije točno 28 godina, 12 lipnja 1985. Portugal je potpisao, pristupio članstvu Europske unije u manastiru Svetog Jeronima u Lizabonu i posvetio se radu na europskim zajednici. Isto tako konsolidirao se demokratski proces u samom Portugalu i došlo je do jednog presudnog događaja u razvoju moje zemlje. Od tada Portugal je bio aktivno uključen u konsolidaciji europskog projekta i Portugal je u Europu donio sve vlastito povijesno nasljeđe, atlantski dijalog i svoj vlastiti jezik i kulturu, te posebne, posebnu povezanost i prijateljstvo sa Afrikom, sa Latinskom Amerikom, jednu dijasporu koja se nalazi diljem svijeta, a istodobno u Europsku uniju smo donijeli i jednu međunarodnu zajednicu zemalja koje koriste portugalski jezik. To je sve bio dio našeg doprinosa Europske uniji uz naš rad i uz naše vrijednosti. Trenutno Portugal pati zbog financijske i gospodarske krize i zbog ozbiljnih socijalnih posljedica koje iz tih kriza proizlaze. U nedavnim godinama prošli smo kroz doista izuzetno teško razdoblje u smislu naše portugalskog gospodarstva. Od sredine 2011. godine Portugal ulaže ozbiljan trud u provedbu programa za gospodarsku i financijsku prilagodbu koju su nam predložile međunarodne institucije. Naša proračunska situacija e, je mnogo gora nego što bismo očekivali prije određenog broja godina. Također smo doživjeli taj jedan asimetrični gospodarski šok. U mojoj zemlji recesija traje već deset uzastopnih kvartala i nezaposlenost je narasla na 17,7%. Nezaposlenost u mladih je 42%. Sve veći, veća opasnost također toga da ljudi u Portugalu padnu ispod granice siromaštva. Od portugalskog naroda zatražene su velike žrtve i oni su pokazali zavidan osjećaj odgovornosti i solidarnosti i međusobne pomoći. Tako su se pokušali nositi sa eh, dramatičnom situacijom u našoj zemlji u proteklim mjesecima i godinama. Predsjedniče, dame i gospodo, ova je kriza pokazala u kojoj mjeri države članica Europske unije zapravo ovise jedna od drugoj i u kojoj mjeri zemlje članice eurozone ovise jedna od drugoj. To je logična posljedica razine integracije koju smo do sada postigli. U ovom trenutku nije moguće izdvojiti situaciju u jednoj državi članici od cjelokupne situacije u kojoj se nalazi Europska unija. Međutim, Europska unija više nije jedan e, klub država članica ili tržišta i moramo prepoznati činjenicu da tijekom protekle dvije godine da je Europska unija znatan trud uložila u to da podrži one države članice koje su osobnim financijskim poteškoćama, pružaju podršku u rebalansu njihovog proračuna i u koordinaciji gospodarskih politika. Europska središnja banka je sa svoje strane obećala da će se bez ograničenja uključiti na e, sekundarnim tržištima državnog duga. također je posvetila svoj rad da se privedu kraju spekulativni napadi na eurozonu koju pokušavaju podkopati. No ta kriza je isto tako prikazala koje su slabosti Europske unije. Slabo reagiramo na ovu europsku krizu i to je naš najveći nedostatak. Još jedan je neuspjeh da promičemo rast u ovakvim okolnostima i da otvorimo nova radna mjesta. U 2012. godini eurozona je doživjela pad od 0,6% BDP-a, a predviđa se da će ovaj negativan trend nastaviti i tijekom 2013. godine. Nezaposlenost je porasla i nastavila je rasti kroz pet godina, 26 milijuna ljudi je bez posla, a od kojih su 5 milijuna mladi. Dakle, eurozona prolazi kroz svoj šesto, eh, šesti uzastopni kvartal kako BDP pada, a osmi kvartal od kako padaju investicije. I postoji jedan eh, jasan problem u trendu koji možemo vidjeti u Europskoj uniji na u SAD-u ili u Japanu. Dakle, predugo se već usredotočujemo na štednju kako bismo ispravili neravnotežu u javnim proračunima. Na taj način na drugo mjesto stavljamo pitanje rasta i zaposlenosti. U određenom broju država članica poduzeća se suočavaju sa vrlo teškim financijskim okolnostima, što je dovelo do pada povjerenja i isto tako do pada investicija. Portugal je morao poduzeti korake kako bi ispravio svoj proračunski deficit i smanjenjem javne potrošnje zapravo je stvorena nezaposlenost i određene socijalne posljedice koje su neprihvatljive. Što se tiče onih zemalja koje su provele programe kako bi oporavile svoje javne deficite i one su usvojile politike koje vode ka padu, ka padu rasta, a to je zapravo dovelo i do recesije cijele Europske unije. U ovakvoj situaciji vidimo koliki je kontrast sa ekspansionističkim politikima nekih drugih e, gospodarskih tržišta diljem svijeta. I valja napomenuti da su da je Europska komisija, ovaj parlament, da su oni izdali upozorenja koje su govorila o tome da postoji potreba da se dovede do otvaranja novih radnih mjesta, do gospodarskog rasta, no svejedno veći prioritet je dan ispravljanju problema sa proračunskim deficitom. 2011. u prosincu u parlamentu smo mogli čuti, citiram, da ne možemo graditi svoju Europsku uniju samo na temelju sankcija i discipliniranja. Također nam je potrebna Europa u kojoj postoji rast, u kojoj postoji zapošljavanje i nova radna mjesta. U mnogo navrata čuli smo zastupnike u ovom parlamentu iz svih klubova zastupnika, uključujući i vašu, gospodine predsjedniče. I čuli smo kako zastupnici pozivaju na smanjenje štednje, odnosno na to da štednja ne bude prioritetom. Međutim, u državama članicama je došlo do jedne pad pozicije jer je previše vremena potrošeno tako što smo pokušavali ispraviti financijske i gospodarske probleme u određenim zemljama, a to je sve skupo bilo na štetu općenitog rasta i zapošljavanja. Što se tiče onih zemalja koje e, oštrim programima pokušavaju smanjiti svoje proračunske deficite, u priješnjem trenutku su se mogli upotrebiti neki gospodarski stabilizatori i možda u tom slučaju ne bi bilo toliko, toliko naglaska samo na smanjenje deficita. Države članice Europske unije su financijski i gospodarski e, vrlo međusobno ovisne, a sada moraju osnažiti koordinaciju svojih gospodarskih politika. Naše zemlje ne mogu same raditi na rješavanju ovih problema. No, s druge strane, na europskoj razini još uvijek nismo u potpunosti sposobni da provedemo učinkovito financijske i gospodarske politike. Dakle, prolazimo kroz tranziciju. Instrumenti iz prošlosti više nisu dovoljno dobri za nas nisu više dostatni kako bismo se nosili s trenutnim problemima, niti kako bismo se pripremili za budućnost. Dakle, moramo prijeći na stvarnu monetarnu i gospodarsku uniju u svakom smislu tog izraza. U smislu bankarstva, proračuna, gospodarskih politika. I to bi trebao biti ključni element strategije Europske unije. Već je bilo nekih eh, velikih doprinosa u tome kako zapravo doći do ovog cilja. Primjerice dobili smo nacrt za ostvarenje gospodarske i monetarne unije koje je predložila Europska komisija, a Europski parlament je ovdje pozvan da odigra jednu središnju ulogu. Ja sam uvjeren da ćete vi prihvatiti i ispuniti svoju odgovornost i očekivanja građana Europe. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, poštovani zastupnici, Uspjeh Europe je od ključne važnosti za Portugal. No uspjeh Portugala isto je tako od ključne važnosti za Europu. Portugal može računati na podršku institucija Europske unije i njegovih partnerskih zemalja. I to prije svega u promicanju gospodarskog rasta i stvaranju novih radnih mjesta. Postoji nekoliko ključnih područja kako bi se taj cilj je ostvario. Prije svega moramo poboljšati uvjete za financiranje gospodarstava, osobito kako bismo omogućili financiranje malih i srednjih poduzetnika. Na taj način Europska investicijska banka i strukturni fondovi mogu odigrati svoju punu ulogu. Uz to moramo dobiti i reakciju Europske središnje banke kako bismo se pobrinuli da imamo zadovoljavajuće funkcioniranje i slobodan novčani tok tijekom cijele eurozone. Formiranje bankovne unije je također nešto što je ključno kako bismo se borili protiv fragmentacije tržišta zajma i kako bismo se osigurali da se državni dug neće preliti i na državne sustave i kako bismo se pobrinuli da se gospodarstva mogu financirati na jedan uravnotežen i konkurentan način. Također je vrlo važno i ukloniti e, pretjerana opterećenja koja predstavljaju troškovi zajmova u nekim državama članicama, poput Portugala. Takva nesposobnost kreditiranja e, je došla portugalskih poduzeća na razinu koja je mnogo viša nego u drugim državama članicama Europske unije. A to škodi našoj konkurentnosti i isto tako ima utjecaj na donošenje odluka o investiranjima i razumljivo stvara jedan osjećaj nepravde. Isto tako, vrlo je važno da poduzeća koja su podvrgnuta programima prilagodbe da mogu koristiti europsku podršku i europske poticaje za strukturne reforme i to na takav način da mogu poboljšati svoju konkurentnost na globalnim tržištima i da se pobrine da javni dug bude održiv. Primjerice, oni bi trebali moći e, na privremenoj osnovi e, profitirati od jednog posebnog režima koji bi im omogućio da pruže porezne olakšice za investicije što se tiče trgovine. Komentirao bih i nešto o višegodišnjem financijskom okviru. Ne samo da razumijem, već i dijelim frustraciju mnogih zastupnika zbog nedostatka ambicija Europskog vijeća. Na svejedno trenutnom trenutnoj situaciji, ja bih pozvao sve da brzo dođemo do jednog sporazuma u pregovorima s vijećem zbog toga što kako bi Portugal bio uspješan i kako bi konačno ponovo podigao na noge tržišta i dobio vanjske financije, moramo osnažiti povjerenje i na taj način vratiti investicije nazad u Portugal. Prvih par koraka je već uspješno poduzeto, petogodišnji desetogodišnji e, zajmovi su izdani početkom ove godine, no trebat će nam podrška i od institucija Europske unije i od naših partnera. Dakle, to će biti nužno. Produženje portugalskog duga je pozitivan korak, a isto tako pozitivno je što ako Portugal postane konkurentan, odnosno ako bude podložan financiranju Europske središnje banke što se tiče svog sekundarnog duga. U lipnju 2011. godine potpisana je deklaracija članica Eurozone koja kaže, citiram, da smo odlučili nastaviti pružiti podršku zemljama koje su podvrgnute programima sve dok ponovo ne povrate svoj pristup tržištu ukoliko uspješno provedu takve programe. Jedno objašnjenje ove obveze je da bi trebalo dati doprinos olakšavanju našem pristupu vanjskim tržištima. Predsjedniče Europskog parlamenta, poštovani zastupnici, europski kulturni identitet izgrađen je prije mnogo godina. I to kroz zajedničke ideale i kroz zajedničke vrijednosti. Ono što je nas razlikovalo jest da smo bili civilizacija koja je branila slobodu i demokraciju i ljudi žele doći u Europu i to ne samo iz gospodarskih razloga, Europa se bi smatra jednim mjestom ljudskog dostojanstva i to odredištem koje ima kako pravdu, tako i slobodu. Svejedno, tek nakon svjetskih ratova koji su donijeli grozno uništenje ovom kontinentu i koji su koštali milijune života, tek nakon takvog događaja bilo je moguće izgraditi jednu dublju uniju između različitih naroda i različitih država. Da nemamo takvu uniju, postojala bi opasnost novih tragedija i novih sukoba, a Europska unija je zapravo jedan mirovni projekt, kao što je nedavno prepoznao i odbor za Nobelovu nagradu. Naši osnivači imali su jedan san projekta za mir, stabilnost i dobrobit. I od tada smo mnogo napredovali kroz desetljeća. Danas imamo zajedničko tržište koje se danas kreće prema stvarnoj ekonomskoj monetarnoj uniji i poduzeli smo značajne korake u smjeru političke unije. Europa je danas jedna kolektivna sudbina za sve naše mlade koji se mogu kretati iz jedne zemlje u drugu bez granica. Postoji u Europi jedna nova generacija koja je rođena u takvom svijetu, koja je odrasla uz njega i koja zapravo ne poznaje nikakvu drugu stvarnost. Dakle, u ime mira moramo pokušati izgraditi jednu otvorenu, slobodnu Europu koja će biti snažnija kroz našu koheziju, kroz našu solidarnost. Mi smo europljani iz povijesnih razloga, ali naš slobodni izbor je bio izgraditi ovakvu uniju i ponosni smo što i pripadamo. Nije bilo lako doći do ovdje gdje se nalazimo danas i bio bi velik korak unazad za Europu ukoliko bismo napustili, odustali od duha Unije koja je čvrsto svojim idealima i koja pokazuje solidarnost. I ukoliko bismo se odrekli svoje odgovornosti i svega što je Europa postigla u stvaranju gospodarskog i političkog područja koje može e, stati na svjetsku pozornicu, u tom kontekstu solidarnost je politički i moralni imperativ za države članice Europske unije. No prije svega to je ključno načelo za braniti naš zajednički interes. Mi smo unija u dobru i u zlu. Europska kriza ima i svoju financijsku, gospodarsku dimenziju, no istovremeno ona se doživljava kao krizom demokrativnog legitimiteta. Postoje narodi u Europskoj i ljudi koji su sve začarani svojim vođama i postoje zabrinjavajući pokazatelji da projekt Europske unije više nije toliko uzbudljiv i da više nije popraćen entuzijazmom kao u prošlosti. Zapravo ova kriza je dovela do ponovnog pojavljivanja nacionalnih sebičnih interesa, nečega što smo mislili da smo ostavili iza sebe i nečega što je protivno duhu koji nas je vodio u izgradnji Unije kroz ova protekla desetljeća kako bi se stvorio prostor pravde i slobode kojem nema ravnog diljem cijelog svijeta. Uz trenutnih 26 milijuna nezaposlenih u Europi prolazimo krizu za koje je potrebno jedno doista europsko rješenje. A europsko rješenje ne može biti samo financijsko ili gospodarsko rješenje. Prije svega treba nam sociološko, kulturološko i jedan politička reakcija, odgovor koji će ispuniti težnje naroda Europe, jer će to biti jedni način da se nosimo sa krizom povjerenja i da osnažimo demokratski legitimitet onih koji donose europske odluke. 2013. potpisali smo i započeli Europsku godinu građanstva. 2014 imat će i izbore za Europski parlament. To će svakako biti jedan test. Test uključenosti i mobilizacije građana, a kako bismo ponovno zadobili povjerenje građana Europe, moramo ići dalje od lijepih riječi ili potpisivanja deklaracija. Ukoliko želimo da građani Europe vjeruju u nas, imaju povjerenje u institucije Europske unije, tada podhitno moramo donijeti hrabre odluke koje će pokazati da imamo zajednički interes i da su vrijednosti interesi naših građana u središtu toga. Nemamo vremena zagubiti, ove 2013. godine moramo dati nekakav razlog za nadu gotovo šest milijuna nezaposlenih mladih, a slavljanjem Europske godine građana moći ćemo donijeti jedan odličan stav kako bismo riješili naše probleme i probleme nezaposlenosti. Samo na taj način povratit ćemo povjerenje građana u projekt Jedinjene Europe. Predsjedniče Europskog parlamenta, poštovani zastupnici, e, kao što piše u Šumanovoj deklaraciji, Europu se neće izgraditi odjednom, niti prema jednom jedinstvenom planu. Nju će se izgraditi kroz konkretna postignuća koja će prije svega morati stvoriti jednu de facto solidarnost. I ja sam ne mogu reći ništa bolje od toga kada pokušavamo pisati sve izazove koje su pred nama i način na koji se s njima moramo nositi. U ime iskrene i stvarne solidarnosti, sad je trenutak da pokažemo ta konkretna postignuća našim građanima kako bi Europa mogla postati prostor nade, prostor koji smo svi pozvani da izgradimo. Hvala. Ovime u 12.30 preste prijevod iz Hrvatske kabine. Hvala